utorak 10.9. od 9 do 14 i od 15 do 23 sata. E, dakle, bit će objavljen dnevni red i kao uvijek možete ga naći na web stranici Europskog parlamenta. Time zaključujem, zatvaram ovu sjednicu i želim vam svima laku noć.